tiče se gospodina Edvada Raula eh, Edvika koji je eh, rekao da odustaje od svog mandata parlamentarnog zastupnika od 2.3.2015. godine sukladno našem poslovniku mi premo na znanje da je njegovo mjesto prazno od tog istog datuma te obavještamo o tome eh, nacionalne nadležne